Uh, dobar dan ponovno. Idemo sa obrazloženjem glasanja. Prvi koji se javlja za riječ je gospodin Mikins. Spričam se. Dakle, izvolite, imate jednu minutu. Hvala vam predsjedniče, dragi kolegi, U potpunosti se slažem da je finanska stabilnost nešto što moramo jamčiti kako bismo se bave pravim gospodarstvom, ne spekulativnom aktivnosti, ali financijski e, mjehuri koji smo imali 2008. Znate, život nije kompjuterska igra, dakle, kada se može riskantno igrati bez posljedica i započeti s novom partijom. Zato nam potrebaju sigurnosti, zato su sekuritizacije jako važan dio uspješnog e, funkcionalnog e, tržišta. Hvala. Hvala kolega, prelazimo sada na izvješće. E, dajem riječ gospođi Krupa, imate jednu minutu. Jasno je da sam glasala za rezoluciju o borbi protiv seksualnog uznemiravanja, ne samo na radnom mjestu, kao što je Europski parlament, e, koji se sastoji od predstavnika europskih nacija koji bi trebali imati određeni prestiž zbog svog e, položaja. Mi smo se ovdje dogovorili o određenim aspektima iz Istanbulske konvencije. Mislim da postoje određene mjere koje su predložene kojima nije cilj da se smanji broj takvih mjera i da se drži određenih moralnih e, pravila kada se stvaraju pravila koja idu protiv vrijednosti obitelji i propagiramo vrijednosti obitelji protiv kršćanskih vrijednosti. Znate, tu se stvaraju predođbe o ljudskim bićima koji su oslobođeni bioloških e, o sputavanja, obitelj koja nije uokvirena u otcem i majkom. Znate, kada sve te neke vrijednosti e, uslučavaju, onda je to e, loše za žene. Hvala vam, gospođa Zaborska. Sada imate riječ na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Kao i moji kolege, moje kolegice i ja smatram da je seksualno uznemiravanje nešto što je potpuno se neprihvatljivo. I kao i svi drugi zastupnici, tako i ja smatram da bismo i unutar ove institucije trebali učiniti više kako bismo iskorijenili e, ovaj oblik e, uznemiravanja. Ja sam također što se toga tiče predložila i neke konkretne mjere, ali nažalost su neki kolege pokušali to iskoristiti kako bi države članice ratificirale Istanbulsku konvenciju. Želim vam reći da to nije obavezno, i da Europski parlament nema nikakve nadležnosti što se toga tiče i ne može natjerati države članice da to učine. Hvala vam. Hvala sada, gospodin Jurek, imate jednu minutu, izvolite. Najviša hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Poput Ane Zaborske mislim da je skandalozno koristiti dramu i tragediju koju proživljavaju žene koje se napada koje su diskriminirane kako bi se radilo na promičbi e, prorodne istambulske konvencije. Znamo što se ovdje događa kada dođe do zlostavljanja. Evo vidimo u filmskoj industriji znamo da su žene zlostavljanje kada se radi o djelovanju vlasti ne znamo tko je odgovoran za takve stvari u našem parlamentu, na primjer. Tako da želim zahtijevati da oni koji na takav način postupaju prema ženama, molim da te osobe budu imenovane i prokazane. Znamo da policija jako često zataškava takve stvari stvari, znamo što se dešava evo s imigrantima u, u Kelnu i Njemačkoj, to je još jedan skandal, to je korištenje ove drame kako bi se promoviralo rodna e, Istanbulska konvencija. Dobro, sad ćemo preći na izvješće Hakma. Gospodin Mamikins, izvolite, imate jednu riječ. Hvala vam predsjedniče, uvaženi kolege, želim naglasiti značaj kohezijske politike Kohezijska politika je najmoćniji instrument za smanjenje razlika u regionalnom razvoju u mojoj zemlji Latviji i predstavlja više od 70% ulaganja u našem 17% ulaganja u naše gospodarstvo, zato smo jako zabrinuti za koheziju, za budućnost kohezijske politike nakon 2020. Sredstva bi trebala biti proširena, a ne smanjena nakon 2020. Latvija je izgubila jednu trećinu svog stanovništva u zadnjih 25 godina i demografski trendovi su jako loši za budućnost. Ljudi napuštaju zemlju zbog niskih plaća i nedovoljnih eh, izgleda za kvalitetnu budućnost. U velikoj smo zamci ukoliko se sredstva kohezijske politike smanje. Ja sam glasao naravno za ovo izvješće. Hvala. Hvala vam kolega. Sljedeći jednu minutu ima riječ gospodin Džambaski. Mikrofon je uključen. Uvaženi predsjedniče, dame i gospodo, glasao sam protiv ovog izvješća jer tu su određene točke koje ne mogu podržati. Naime, gospodarski rast nije jednak svugdje u Europi. Ne možemo imati jedinstven pristup e, za sve. Ne slažem se s onim aspektima koji se tiču poboljšanja integracije migranata na tržište rada. Mislim da bismo najprije trebali riješiti problemi u vlastnim državama članicama. Postoje ogromne razlike između istočne i zapadne Europe. Vjerujem kako bi Europska komisija trebala kazniti one države članice koje primjenjuju protekcionističke političke mjere kao što su Francuska, Italija i Belgija u istočnoj Europi. Visoka je stopa nezaposlenosti, a mladi su budućnost Europe. Velika većina migranata u Europi ne bježe od rata, već su ekonomski migranti. Hvala, sada prelazimo pregovarački mandat za trgovinske pregovore sa Australijom. Prvi riječ ima gospodin Selimović. Thank you, Mr. President. Hvala lijepa. Australija i Švedska imaju dugogodišnju tradiciju trgovine, imaju sličnu e, kulturu i način e, poslovanja i e, oko tisuću švedskih poduzeća posluje u Australiji. Rezultat toga je 11 milijardi izvoza u švedskim krunama. Zato mi je jako drago da se izglasao pregovarački mandat. Pozivam Europsku komisiju i australske partnere da pregovori rezultiraju dogovorom koji će biti ambiciozan kako ne bismo trebali čekati sporazum o slobodnoj trgovini. Hvala sada gospodin Kelly na jednu minutu. Slobodna trgovinska razmjena jedno je od temelja Europske unije. Europska unija i Irska moraju zaista raditi na jačanju e, od trgovinskih odnosa s drugim tržištima i 2015. godine e, su e, jako e, veliki trgovinska razmjena bila između Europske unije i Australije, a osim toga između Irske i Australije postoje jake veze. Mnogi Australci su irskog porijekla. Dakle, otvaranje pristupa tržištima i pospješivanje tržišnog natjecanja su zaista pozitivan pomak. Međutim, Postoji puno zabrinutost vezano za izvoze poljoprivrednih proizvoda kao što su mliječni proizvodi ili pa govedina. Jer e, moramo reći da su e, poljoprivredno prehambeni sektor da je jedan od ključnih u irskom gospodarstvu. Moramo zato paziti da ti e, zaštitimo te sektore te da se u sporazum uključi i klauzula o reviziji. I za kraj gospodin Džambaski na ovu temu o još jednu minutu. Hvala lijepa. Dame i gospodo, podržao sam ovo izvješće. Odnosi se na mandat za pregovore sa Australijom. Vjerujem da budući da će Ujedinjena kraljevina otići iz Europske unije, da ćemo dakle izgubiti puno u slobodno trgovinskoj razmjeni, a znamo da je slobodno trgovinska razmjena jedno od naših temelja. Moramo paziti što radimo i držati se naših nadležnosti. Hvala. Sada prelazimo na izvješće Daniela Kasparija, a to je mandat za pregovore, trgovinske pregovore s Novim Zelandom. Gospodine Selimović, imate riječ. Hvala lijepa. Kad se mjeri udio na tržištu, tada vidimo da je Novi Zeland osmo tržište za švedske tvrtke. Ti se odnosi mogu produbiti i više razviti. Uvjeren sam da će slobodno trgovinski sporazum upravo to postići i nadam se da ćemo postići jedan suvremeniji i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini koji će biti na dobrobit svih nas. Hvala. Čestitam vam e, kolega jer ste uspjeli komentirati oba izvješća u jednu minutu. E, gospodin Džambaski na jednu minutu na istu temu. Hvala lijepa. I e, ja sam glasao za ovo izvješće kolege Kasparija baš iz istih razloga kao i u prethodnom sporazumu. Radi se o sporazumu o trgovinskim pregovorima, odnosno mandatu koji se zato daje između Europske unije i Novog Zelanda jer um, u samom temelju Europske unije nalazi se slobodna trgovinska razmjena, trebamo što prije početi s pregovorima, moramo se držati ovlasti koje ima Europska unija u tom smislu, jer su je Novi Zeland, baš kao i Australija, značajan trgovinski partner e, Europske unije. Hvala, a sada na posljednji na ovu temu za kraj rasprave koja, e, ovo je bilo dakle, da, bit će to gospodin Mamikins, a nakon toga ćemo stati e, do 15 e, sati. Hvala lijepa. Idemo sada na posljednje izvješće, a to je praćenje primjene zakona europske unije. Gospodin Makinkin se jedini javio na tu temu. Izvolite. Kolege, Velik broj prekršaja je vidjelo 2015. godine. Bilo je preko 3000 slučajeva kršenja. Kada se radi o e, vrstama, naročito na području e, zapošljavanja, socijalnih prava, ekologije, e, kulture i ta prometa i tako dalje. Svako takva kršenje zaista predstavlja veliku opasnost jer može se štetno odraziti i podriva povjerenje europskih građana. Ono što najprije moramo napraviti jest shvatiti kakva je prava priroda takvih kršenja, tek tada ćemo se uspješno moći nositi s tim problemom. Ja sam po ovom izvješću glasao za. Hvala lijepa dragi kolege, ovo je zaista bio posljednji govornik e, za sada i e, ovime raspravu završavamo i prekidamo je do 15 sati danas poslije podne. Hvala.